I posljednja točka dnevnog reda za večeras je usmeno pitanje komisiji, a odnosi se na arhipelag Svalbard i njegove e, ribolovne resurse. Pozivam e, izvjestitelja e, na pet minuta. Izvolite. Zahvaljujem e, predsjednice. Žao mi je što e, povjerenik dama nakon nije s nama, ali u ime Odbora za ribarstvo i svoje ime zahvalan sam na ovoj raspravi u parlamentu o e, pravnom statusu arhipelaga Svalbard i njegovim ribarstvenim resursima. U našem pitanju dakle, govorimo o opasnostima, odnosno o jednom vrlo opisnom problemu. E, e, preuzimanja e, kvote za listi škrpina od strane Rusije. Naime, Salbert je prepušten Norveškoj prema ugovoru iz 1920 uključujući i e, princip nediskriminacije. A ponavljam, dakle, nediskriminacija pristupu ribolovnim resursima arhipelaga. sedamdeset 1977. Norveška je unilateralno proglasila e, zaštićenu ribarstvenu zonu Svalbard i tvrdi da nediskriminarne odredbe ugovora iz Spitsbergena se ne primjenjuju u toj zoni. 2010. Norveška i Rusija potpisali su u Murmansku e, sporazum o e, pomorskom razgraničenju u Barencovom moru i neke od e, voda u sada u začinoj ribarskoj zoni Svalbard nalaze se istočno od linije razgraničenja. Norveška i Rusija surađuju u zajedničkoj komisiji Norveške i Rusije za ribarstvo u upravljanju e, ribljim stokovima u Barencovom moru, a protekli godina to je vodilo, dovelo do preuzimanja, odnosno apropriacije ribarskih mogućnosti na štetu zemalja članica Europske unije. Važno je da komisija poduzme korake prema Norveškoj jer e, u nedostatku aktivnosti od strane Europske unije Norvečka će sve svoja pitanja riješiti onako kako smatra sama da njoj najbolje odgovara. Znači sada imam niz pitanja za komisiju. Prvo, vjeruje li komisija da zemlje članice koje su potpisnice ugovora iz Spitsbergena iz 1920. imaju ista i jednaka ribolovna prava u zaštićenoj ribarskoj zoni Svalbard. Drugo moje pitanje je koji je stav komisije e, u odnosu na pravni status e, dijela zaštićene ribarske zone Svalbard koji se nalazi istočno od e, linije Murmansk? Je li e, ta sekcija e, se treba smatrati međunarodnim e, vodama izvan ruskog pojasa ili je sada dio ruske isključive gospodarske zone? Treće pitanje. Ako su ribari Europske unije izgubili pravo na ribarenje u zaštićenoj ribarskoj zoni Svalbard istočno od Murmansk linije, hoće li komisija razmotriti možda e, ulaganje e, zahtjeva za kompenzaciju? Četvrto, koji je stav komisije u odnosu na zakonitost ovog prenosa, odnosno transfera e, od strane Norveške na Rusiju odgovornost za dio izključive isključive gospodarske zone koja pripada Norveškoj u Barenskom moru? I peto, e, namjerava li komisija sadjelovati u sastanku 2014. koje će e, održati komisija, zajednička komisija e, između Norveške i Rusije za ribarstvo i kako bi učinila nešto po pitanju škrpine i lista i kvota koje su sada zlouporabljene u Barencovom moru. Zahvaljujem. Povjereniče, izvolite. Zahvaljujem. Uvaženi zastupnici, želio bih e, dakle ovaj odgovor dati naravno e, u ime svog e, kolege, povjernika Damanakija, koji nije danas, nažalost, mogao biti ovdje na sastanku. Prvo zahvaljujem gospodinu Valesi što je ukazao na ova važna pitanja e, i istaknu ih. Moram podcrtati i osjetljivost e, ovog e, pitanja povezanog sa ribarstvom, a koje se odnosi na vrlo delikatne aspekte međunarodnog prava, te još važnije utječe na naše odnose s Norveškoj, koje su i sada i povijesno dakle Norveška je naš najvažniji pa-, partner u ribarstvu i u drugim pitanjima e, Arktika i mora. E, Konzistentni stav Europske unije da zemlje članice Europske unije koje su potpisnice e, ugovora iz Pariza iz 2020. koje se odnose na Spitsbergen i Svalbard imaju ista prava pristupa kao i druge potpisnice ovog ugovora. A što se tiče mjera za upravljanje ribarstvom, prihvaćanje E, onih odredaba koje predlaže Norveška koje se odnose na vode oko Svalbarda uvjetovane su e, time da ti se propisi e, primjenjuju na nediskriminatoran način temeljem znanstvenih savjeta i činjenica te uz puno poštivanje od strane svih zainteresiranih strana. Što se tiče pitanja 2, 3 i 4 koje ste iznijeli, E, ne postoji e, za sada jedinstveni stav e, Europske unije o tome. Naime, implikacije ove nove murmanske linije za ribarstvo još uvijek se razmatraju u raznim, raznim tijelima komisije. Nadalje, komisija nije svjesna koji su to postupci kojima funkcionira komisija, zajednička komisija Norveške Ruske, i Rusije, jer to je bilateralni sporazum i e, nije e, time kvalificiran kao regionalni aranžman za ribarstvo, pa komisija ne može ovdje sudjelovati u tome, a također e, komisija ne zna ništa o ovom prenosu kvota za grenlandski list ili škrpinu, pa nema niti mišljenje o tim pitanjima. Zahvaljujem. E, sada govornici u ime klubova, e, gospođa Fraga za EPP. E, čestitam gospodin Valesi na ovoj inicijativi kako bi se naša ribarska prava u Svalbadu ne bi zaboravila. Naime, to se već e, predugo povlači, a ne znamo još uvijek kakav će biti ishod kao što smo upravo čuli. Pa bih htjela pitati komisiju jesu li nedavni pregovori za obnavljanje pregovora o ribarstvu s Norveškom e, uključili i europsku stranu i stranu komisije koja bi na bilo koji način e, govorila o prilovu lista u Svalbatskom području i učinak na naše kvote bakalara, a e, možda za uzvrat za neka druga ribarstvena prava Europske unije. Jer to je ključno pitanje, jer bez obzira koliko ta sva poboljšanja mogu biti korisna, time bi se ugrozila neka druga prava, a koja su važna za druge ribarske flote. Mnoge zemlje članice koje su pod utjecajem time i komisija smatraju da norveško tumačenje Pariškog ugovora i konsekvence zaštićene ribarstvene zone su e, stvoreni protiv međunarodnog prava i prava mora, pa me zanima kako ćemo pregovarati o budućnosti e, ribarskih kota u Svalbardu i koliko je daleko komisija spremna ići je li komisija sve to prethodno raspravila sa zemljama članicama i imali mandat za takve pregovore? Želio bih također ukazati na to da e, se norveško postupanje temelji na činjenici da komisija nije potpisnica Pariškog ugovora pa će pregovarati samo sa onim zemljama članicama e, koje jesu, a u međuvremenu komisija ne dozvoljava bilateralno ugovaranje kvote, ali to smatra svojom isključivom nadležnošću. Pa molim komisiju da odgovori na sva ova pitanja koja su se pojavila nedavno e, u sklopu nedavnih pregovora s Norveškom i zapanjili i e, zemlje članice i ribarsku industriju Europske unije. Zahvaljujemo. E, Alde, gospodin Gallagher. Zahvaljujem. Želim zahvaliti kolegama što su spomenuli ove pitanje. E, znači što se tiče Arktika i Europske unije. Norveška e, podupire Europsku uniju u postupku e, dobivanja statusa promatrača u Arktičkom vijeću. Naime, postoji znatna znanstvena suradnja u području Svalbada, a posebice u području istraživanja o klimatskim promjenama i okolišu za koje sam e, sam mogao vidjeti kada sam tamo bio u lipnju prošle godine. Dakle, e, sama, e, samo proučavanje mora i dostupnost ribarskih resursa. Pitanje ribarstvenih prava u tom području vrlo je važno, a važno je pojasniti pravnu situaciju one Naime, e, norveška vlada želi osigurati nediskriminiran, tretman e, zemalja članica u arhipelagu Svalbada. Sada se čini da je dobro vrijeme da raspravimo o ovim pitanjima. Norveška vlada pod vodstvom premijera Salberga e, želi suradnju između Europske unije i Norveške i dala je naznake da namjerava dalje jačati veze, postojeće veze s Europskom unijom. Naime, Noruška Europska unija već e, za, uspješno surađuju u zajedničkom upravljanju ribljim stokovima u Atlantiku. I zahvaljujem kolegi Valesi što nam je dao ovu mogućnost da o tome raspravljamo, te zahvaljujem i e, komisiji na odgovoru u ime odbora za ribarstvo. Zahvaljujem. Grazie per il Verde, onorevole... Zahvaljujem. Gospođa Ljubin za e, zelene. Zahvaljujem. E, e, u rujnu 2012. Arktičko Arpeći led došao do najnižih razina ikada zabilježenih sa satelitom, do 2010. godine. Znači, led e, prekriva veliki dio e, pomorske zone oko Svalbarda većinu vremena. Sad se to mijenja. Ako pogledate na web Science Nasa vidjet ćete kako se led topi zapanjujućom brzinom i otvaraju se nove vode za promet, e, naftu, ribarstvo, putovanje i tako dalje a kako e, svako tumači e, ugovor o Svalbardu iz 1920. na drugačije načine, ne čudim se da imamo danas ovu raspravu u Europskom parlamentu. Ali moja e, zabrinutost nije oko toga nego više očuvanje netaknute prirode ondje jer vode oko sjevernog pola nisu bile pristupačne više od 800 tisuća godina i sada moramo sve učiniti da zaštitimo ovaj osjetljivi ekosustav. Norveška je, kako je često to slučaj, e, igra ovdje važnu ulogu. Ovaj tjedan održava se na Grenlandu sastanak između pet arktičkih nacija, na tom sastanku Kanada, Danska i Sjedinjene države pokušavaju vjeriti Rusiju i Norvešku da uspostave E, moratorij na e, arktički ribolov na otvorenom moru, a Norveška nije za to zainteresirana što me čudi. Ja poštujem e, ribarsku politiku Norveška, Norveška je nama susjed svakako Švedskoj. I ako Norvežani odbijaju preuzeti odgovornost za zaštitu zone oko Svalbarda, to treba doista uzeti ozbiljno od strane boraca zaštitu prirode i Europske unije jer e, Norveška mora stati na stranu onih e, e, arktičkih zemalja koji žele moratorij na otvorenom moru Arktiku, a ne na stranu Rusije da se eksploatira ono što bi zapravo trebalo biti ostavljeno netaknutim. Hvala. Grazie, onorevole Patra. Hvala lijepa. Patra. Gospođo predsjedavajuća, povjereniče, pravni stav i pristup e, ribljim, e, ribolovnim e, resursima je riječno tako što je Norveška jednoglasno proglasila svoju zaštićeno ribolovno područje, uključ, djelomično djelomično pokriva i sporazum sa Rusijom i to je jako komplicirano pitanje i komisija želi, treba jako čvrsto štititi flote država članica u, toj, u tom području. E, ribarstvena prava, stokovi i kvote koje su uobičajeni resursi sada se ponovno predaju interesima trećih država, država na štetu interesa ribara iz Europske unije. To se već prije događalo i sada se događa ponovno. Treće države poduzimaju mjere koje su loše za multilateralne kvote, uključujući i one Europske unije i to predstavlja ozbiljnu prijetnju ravnoteži resursa, održivosti i konkurentnosti europske ribarske industrije. I također stvara, narušava trgovinu e, zbog e, narušavanja konkurentnosti. Zbog ova je situacija kompleksna i ozbiljna i zabrinjava mnoge države članice. Zbog toga komisija mora biti aktivna i mora poduzeti učinkovite i proporcionalne mjere kako bi riješila taj problem. Komisija ne bi smjela imati dvostruke standarde. Ona jako štiti, navodno je jako e, puna elana, međutim e, izvan Europske unije nije takva. Europska e, komisija mora biti konsistentna, odnosno držati se svojih, svojeg ponašanja unutar Europske unije jednako kao i izvan. Mora obraniti pristup resursima i održivost ribarstva. Prvi korak u tom smislu bi trebao biti taj da komisija sudjeluje na sljedećem zajedničkom e, sastanku Norveške i Rusije o ribarstvu i trebala bi inzistirati na pregovorima i štititi prava Europske unije kao i interese Europske ribarske flote. Hvala. Hvala. Nitko se ne javio e, za riječ, pa zato dajem riječ povjereniku potočniku. Hvala. Poštovani zastupnici, ja bih sad samo mogao ponoviti da smo svjesni e, ugovora iz Murmanska iz 2010. između Norveške i Rusije koja je uzrokovala e, sukob između tih dviju država u smislu crte razgraničenja u Barencovom moru, odnosno riješila taj problem. E, to može samo koristiti e, situaciju u ovoj najosjetljivijoj artičkoj e, regiji. Komisija upravo sada istražuje ima li ta crta razgraničenja neki negativan učinak na plovila Europske unije u tom području i je li na bilo koji način rušila pravila međunarodnog zakona ili možda konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora. Također mogu samo ponoviti da s obzirom na kvote mi nismo primijetili da je došlo do preuzimanja kvota za e, list i škarpinu u tom području i stoga po tom pitanju nemamo stajalište. Što se tiče mnogih pitanja koja je postavila, e, gospođa Fraga Esteves, moram reći da su to vrlo detaljna pitanja koja sada trenutno ne mogu, na koje sada trenutno ne mogu odgovoriti, međutim ću ih sigurno prenijeti svojim kolegama i pobrinuti se da E, dođemo do odgovora na ta detaljna pitanja. I na kraju bih vam također htio privući pažnju na stavili i izjavu našeg kolege, odnosno vaše kolege od strane zelenih. Mislim da je briga za, za održivost Arktika apsolutno važna i da to i da ne smijemo podcjenjivati u svakom smislu klimatskih promjena i svih ostalih. Ja sam sam bio na Svalbardu prije nekoliko godina e, dok sam još bio povjerenik za istraživanje. Ne znam je li znate da je to najsjeverniji e, najsjevernije istraživačko područje gdje imamo jako puno jednu suradnju između mnogih e, istraživača iz različitih država i mislim da je to jako lijepo područje i trebamo ga zaštititi. Hvala povjereniče. Time završavamo raspravu. Sljedeća sjednica će se održati sutra 27. veljače od 8.30 do 2 sata. Dnevni red za sutrašnju raspravu je već objavljen. Možete doći do njega na internetskim stranicama Europskog